Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu. Dame i gospodo, dobrodošli. Mislim da ne bismo trebali dalje nastaviti čekati kako bi nam se drugi pridružili. Mislim da određen broj zastupnika parlamenta odlazi sada polako već kući, pripremaju se za putovanje, te stoga ne mogu svi biti prisutni ovom našem sastanku danas popodne. E, dragi kolege, imamo jednu točku u našem dnevnom redu, to je razmjena gledišta s predstavnikom komisije o izgledima na, za tržište šećera u Europi. Od prošle godine su se cijene šećera smanjile, a predstavnici iz e, tog sektora se pribojavaju daljnjeg pada cijene e, sve do 2017. godine. Pa su stoga članovi komisije predložili da nam predstave situaciju na tom tržištu i izglede na tržištu šećera općenito. Sada ću predati riječ gospodinu Jean-Jacques Jaffelovu. On je zadužen za kultivirane biljke u glavnoj upravi Agri. E, direktor, izvolite i možete nas uvesti u tu, temu, pa da vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Predlažem vam dakle da razmotrimo situaciju na tržištu i da se zatim okrenemo budućnosti te da zaključimo sa izgledima koje nam nudi slučna skupina za šećer kojeg je povjerenik Hogan odlučio uspostaviti. Radi se o teškoj godini za sektor šećera i dobro razumijem zašto ste htjeli danas popodne o ovome raspraviti. Situacija na svjetskom tržištu je vrlo teška. Već ovo peta godina za redom da imamo višak proizvodnje naspram potrošnje, te zalihe se sada akumuliraju i to opterećuje jako tržište i zbog toga imamo vrlo niske cijene, oko 320 eura po toni bijelog šećera situacija u Europskoj uniji nije ništa bolja od toga. 2016. E, godine, 2014. godine smo imali jako e, veliko bujam šećera, 19,4 e, milijuna tona sve skupa je prikupljeno. To je bilo nepredviđeno, zato su bili zaduženi vrlo povoljni klimatski uvjeti. Ako se usporedi ta proizvodnja sa kvotama koje smo odredili od 13,5 e, milijuna tona, odmah smačete da e, će se za šest e, i nešto milijuna tona šećera više od kvote morati naći tržište. I ako ne nađemo ta tržišta, ta mjesta, onda će te količine koje preostaju se prebaciti u sljedeću e, godinu stavlja na tržište. To je ono što jako opterećuje mm, to tržište, budući da se govori o više milijuna tona, 15 milijuna tona koje će se prenijeti u sljedeće razdoblje. Ta anticipacija je već dovela do pada u cijeni, e, do najnižih cijena od 80. E, godine, zadnja cijena iz travnja 2015. godine e, se okreće oko 417 e, eura po toni. To je i dalje nešto različito od svjetske cijene. Što znači da proizvođači šećerne e, repe već su sada suočeni sa tom situacijom i već su smanjili površinu koja se kultivira za tu biljku za 15%. 15% je jako puno, zato što ako to pretvorimo u proizvodnju, onda vidimo da ćemo imati 3 milijuna tona manje proizvodnje. I imat ćemo sve skupa oko 16 milijuna tone proizvodnje. Potrošnja je stabilna na području Europske unije, oko 17 milijuna tona, što znači, i to je dosta paradoksalno, da unatoč vrlo velikog e, obujma e, proizvodnje imamo još uvijek potrebu za uvozom kako bismo stvarili tu kvotu od 13,5 milijuna tona, a imamo dakle potrošnju 16 milijuna tona šećera. Cijene na tržištu Europske unije su izrazito niske i zbog toga se vrlo teško ostvaruju ti uvozi i zbog toga zalihe koje imamo na području Europske unije se vrlo brzo iscrpljuju i e, mislimo da će zaliha na kraju naše Eh, kampanje biti oko jednu milijuna tona. Dakle, to je jedan od najmanjih zaliha šećera koje smo ikad imali u, eh, u bliskoj prošlosti u ovom sektoru. Naravno, u takvim uvjetima nema mnogo smisla govoriti o privatnom skladištenju. Nema dovoljno zaliha šećera koji se mogu prohranjivati u takvim uvjetima. Ali nasuprot tome komisija namjerava vrlo skoro usvojiti prvu tranšu izvoza šećera izvan same kvote uh, u dakle, okviru iduće kampanje 2015-2016. godine. Komisija za šećer će se sastati sljedeći tjedan, te će glasovati sljedeći tjedan, nadam se, o toj prvoj tranši za izvoz od 650 tisuća tona šećera kako bi već od prvog um, listopada 2015. godine mo mogu krenuti sa izvozom. Što se tiče budućnosti ovog sektora, ne možemo gledati u budućnost, a da ne razmotrimo nedavne razvoje u ovom sektoru, prije svega e, ono što se dogodilo od 2006. godine, zato što smo zapravo nakon 40 godina bez ikakvih velikih promjena u e, politici vezanoj uz šećer imali veliku reformu, dakle 2006. godine, i zapravo se ta reforma provodila od 2006. do 2010. godine. Ta reforma, to bih htio naglasiti, je u potpunosti u skladu sa općim e, okvirom reforme zajedničko poljoprivredne politike. E, povjerenik Mačeri, zatim povjernik Fischler i zatim povjerenik Fischer Bowl su nastavljali tu reformu. I dakle, zaustavljanje kvota nije izoliran razvoj, već je to zapravo završetak jednog vrlo dugotrajnog procesa u kojoj su uključeni svi dijelovi poljoprivrednog sektora, a sektor šećera je zadnji zapravo sektor kojeg pokađa ta logika koja je usvojena proizvođači šećera, rafinerije i partneri iz tog sektora su imali vrlo dugo razdoblje za prilagodbu koje je još e, sada i e, produženo do 2017. godine kada će biti ukinut sustav kvota. Imamo i fond e, vrlo važan od više od 6 milijardi eura u svrhu restrukturiranja tog sektora kako bi iz e, tog sektora Europske unije učinili što konkurentniji sektor. To je bilo neophodno potrebno zbog činjenice da je Europska unija jako otvorila svoje granice e, i to uvozu šećera iz najsiromašnijih zemalja, iz zemalja e, Afrike, Kariba i područja Pacifika, E, i unutar svjetske trgovinske organizacije također više nemamo mogućnosti izvoziti toliko koliko smo mogli u prošlosti. Stoga smo bili malo u škripcu sa te dvije strane, nismo više mogli izvoziti, morali smo uvoziti i stoga je bilo neophodno djelovati i to je i učinjeno. Kako da kažem, moram naglasiti da je to bila doista sveobuhvatna restrukcija, velika restrukcija. Imali smo 183 tvrtke šećera, prije, ne, prije provođenja reforme, a sada imamo 202 tvrtke uz četiri tvrtke u Rumunskoj i tri u Hrvatskoj. Dakle, radi se o e, smanjenju kapaciteta od više od 40%. E, dakle, 102 tvrtke šećera sada i naravno Imali smo 47 tisuća zaposlenika prije, a sad imamo 28 tisuća zaposlenika. Dakle, otprilike 20 tisuća radnih mjesta smo izgubili. Ne treba zaboraviti isto da je taj sektor doista učinio veliki napor uh, vezano za strukturiranje. Paralelno, isto tako s time, rafinerije su uh, iskoristile to razdoblje kako bi povećale svoj kapacitet uh, koje se udvostručio sa 2 milijuna na 4 milijuna tona. Taj novi kapacitet e, za preradu šećera se odvijao prije svega u udaljenim e, regijama, e, jako udaljenim prije svega na periferiji Europske unije, dakle dosta udaljenim od samih mjesta gdje se proizvodi, to jest uzgaja šećerna repa. Isto tako treba reći da se, su se usvojile i e, cijene. E, cijena je spuštena sa 632 na 404 eura po toni i to je zapravo dovelo do velike razlike između cijene na svjetskom tržištu i cijene na europskom tržištu. Cijena na europskom tržištu je najme često bila trostruko veća od cijene na svjetskom tržištu, što je naravno dovelo do toga da um, tržište Europske unija nije bilo toliko privlačno za uvoznike, to jest za izvoznike koji izvoze prema um, tržištu Europske unije. Sada kada sam naglasio koje su se sve promjene dogodile u 2006. godine i kada sam vam prikazuje što se dogodilo oko 2013. godine. Možemo reći da sada imamo sektor šećera koji je konkurentan, to sada doista možemo tvrditi, u našim očima je on doista konkurentan i u potpunosti je sposoban suočiti se sa izazovima e, koje nastaju zbog otvorenih granica, uvozima iz najsiromašnijih zemalja i zemalja u razvoju i zemalja područja P. Što se tiče carinskih pristojbi na uh, uvoz, te carinske pristojbe smo zadržali za ostale zemlje, dakle za one zemlje koje nisu najmanje razvijene zemlje i zemlje AKP-a, iako smo te carinske pristojbe zadržali, možemo reći da je Europska unija od 2009. godine postepeno otvorila svoje tržište i to putem bilateralnih uh, ugovora koji su tu poslužili kao posredništvo sa zemljama koji su glavni opskrbljivači šećera, kao na primjer zemlje Središnje Amerike ili e, zemlje sa područja Anda, dakle područje Južne Amerike i sa drugim zemljama koji su nam bliže poput e, Ukrajine, Moldove ili Gruzije. Također sam, sam htio reći da smo imali i e, da, da pripremamo trenutno i druge sporazume o slobodnoj trgovini, da se o njima raspravlja u tolikoj mjeri da će ih se sada uskoro finalizirati i da će ih se uskoro početi provoditi. Dakle, sa završetkom sustava kvote i sa deregularizacijom koja će zatim uslijediti, tu bih htio naglasiti da to ne znači da će Europska komisija nestati da više neće upravljati tržištem šećera, baš naprotiv. Imamo zajedničku organizaciju tržišta za šećer koje će i dalje ostati e, veoma prisutno, ali temelji su se promijenili. Temelji te zajedničke organizacije tržišta su se promijenili i e, oni se sada temelje zapravo na sporazumima i dogovorima između Uh, uzgajivačima šećera i prerađivačima. To dopušta Europskoj komisiji mogućnost da usvoji neke mehanizme, ako je to potrebno primjerice skladištene u privatnim skladištima ili u nekim ekstremnim situacijama da se uh, isto i vratimo na uh, povećan izvoz. Dakle, gospodine predsjedavajući, to su mjere koje zapravo predstavljaju e, sigurnost, sigurnosnu mrežu, odnosno sigurnosne mreže za te zemlje e, koje se ovo tiče nakon dakle, 2017. godine. To se tiče tog razdoblja nakon 2017. godine, a trenutno se provode projekti primjerice za privatno skladištenje koje će biti važno u budućnosti i u toj skupini koja o tome raspravlja e, naravno da su uvijek dobrodošli e, predstavnici i zastupnici Europskog parlamenta. Sada ću se detaljnije osvrnuti na ono što Europska komisija čini kako bi pripremila e, sve ono što će uslijediti nakon 2017. godine, a to je upravo i ono čime se bavi sučna skupina koju je ustanovio povjerenik Hogan to je skupina koja ima zadaću da kao prvo izvješuje povjenika Hogana, da ga savjetuje o mjerama koje treba usvojiti, o onome što treba poduzeti kako bi imali najbolje moguće informiranje svih dionika, kako bi sve strane mogle biti uključene kako bi svi gospodarski objekti mogli donijeti najučinkovitije odluke. Prije svega odlučili smo istražiti kako možemo poboljšati informacije koje su dostupne na ovom tržištu, iako bi zapravo trebali e, biti samo ograničeno ambiciozni budući da postoji i ograničen broj industrijskih poduzeća, kad kad samo jedno takvo poduzeće po državi članici, što ograničava mogućnost da se javno objavljuju e, vrlo detaljne informacije zbog e, nekih ograničenja vezanih uz povjerljivost podataka. E, glavna zadaća ove stručne skupine je razmotriti koje su to, koje su to regulatorni aspekti koje treba usvojiti nakon 2017. Eh, kada prestanu vrijediti kvote. Primjerice, trebamo li zadržati sustav eh, nadzora cijena, koje vrste podataka komisija treba zaprimiti sa ciljem da imamo transparentno tržište. Dakle, E, možemo reći da smo tek nedavno započeli s tim raspravama, ali ipak već se nazire određen konsenzus oko potrebe da se zadrži taj sustav e, nadziranja cijena i sustav komunikacije vezan uz e, kako proizvodnju, tako i skladištenje. Isto tako u toj stručnoj skupini naravno uvijek će biti dobrodošli, dakle kao što sam rekao predstavnici Europskog parlamenta. E, nakon 2017. godine će reforma tog sektora biti završena. A te konkurentnije, obnovljene, modernizirane strukture će tada moći zapravo izraziti sav svoj potencijal od kojeg ovaj sektor može imati koristi kako bi iskoristio nove prilike koje već možemo vidjeti s time što ćemo dakle isključiti ova ograničenja pri izvozu, budući da više nećemo imati kvote, neće više biti potrebe da se razlikuje šećer koji nije uključen u kvote i koji je uključen u kvote, a ograničenja koje smo imali u prošlosti će otpasti i bit će zastarjele. Zbog toga trebamo iskoristiti tu priliku i to treba učiniti isto tako i svi e, dionici u tom lancu industrije šećera i proizvodnje šećera koji su iskazali određen optimizam e, što se tiče kako uzgajivača šećera, tako i proizvođača e, glukoze, izoglukoze, kako i e, onih koji se bave rafiniranjem šećera, da će, neće biti carinskih pristobi i neće biti šećera izvan kvota vezano uz uh, određene države. Evo to je ono što sam vam imao zapreniti gospodine i Hvala vam na vaše pažnje. Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Hvala lijepo. Ja bih sada riječ dala kolega, dao kolegama zastupnicima. I ovoj temi zbog e, proizvođača šećerne repe iz Hrvatske i zbog e, industrije šećera u Hrvatskoj. Kao što je predstavnik komisije rekao, cijene šećera su na rekordno niskim razinama od kad postoji službeno praćenje cijena u Europskoj uniji a konstantno padaju od 2014. godine, te danas iznose svega 419 eura e, po toni. To je moj podatak za ožujak 2015. godine. Dakle, radi se o padu cijene od 44% i takva situacija sasvim sigurno nije održiva za šećernu industriju u Europi, ali zbog toga ne pate samo tvornice, nego pate i poljoprivredni proizvođači koji proizvode šećernu repu. Prilikom zadnje reforme sektora šećera uvedena je e, proizvodna pristojba u visini od 12 eura po toni i ta pristojba je uvedena zato što je njena namjera bila korištenje u kriznim situacijama. Međutim, ta sredstva, a prema mojoj informaciji riječ je o 162 milijuna eura godišnje, ne koriste se u sektoru šećera. Ukidanje kvota za proizvodnju šećera sigurno će dodatno produbiti problem, i zbog toga bi voljela čuti povratnu informaciju od predstavnika komisije e, da li će komisija ići na ukidanje e, te pristojbe ili će u proračunima za 2016. i 2017. godinu ta prikupljena sredstva ciljano usmjeriti na mjere pomoći sektoru šećera uključujući i proizvođače i prerađivače. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada gospodin Marti. Monsieur le Président, merci. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Kao prvo vam želim zahvaliti što ste poduzeli ovu inicijativu da stavite ovu temu na sastanak dnevnog reda vašeg odbora. Mislim da je doista važno da možemo dobiti e, određenu broj informacije od strane Europske komisije što se tiče tržišta šećera i trenutnog stanja. S pažnjom sam saslušao vašu prezentaciju koja je bila vrlo bogata, vrlo detaljna, a imam ipak dojam da ste vaše izlaganje usredotočili više na proizvodnju e, šećera i šećerne repe. Ja osobno dolazim iz jedne europske regije, e, La Reunion, to je regija koja je jedna od glavnih e, proizvođača šećerne trske u Europi. A što se tiče proizvodnje šećerne trske i budućnosti šećerne trske, mi imamo, mi se postavljamo određen broj pitanja i stoga ja imam vrlo precizna pitanja koje bih vam htio postaviti kako bih kao prvo vidio što se tiče ove stručne skupine, jeste li tamo namjeravali istražiti taj aspekt u dimenziju, dakle proizvodnju šećerne, šećerne crske i e, kako bi, koje bi posljedično bile perspektive za razdoblje nakon 2017. godine. Kako bi svatko imao na umu i e, tu dimenziju problema s kojom smo suočeni. Želim vas samo posjetiti nekoliko brojki s tim u vezi proizvodnja šećera i šećerne trske predstavlja zapravo samo jako mali dio ukupne proizvodnje europskog šećera, budući da predstavlja oko 500 tisuća tona šećera godišnje, dakle to je 3% ukupne europske proizvodnje. Eto, dakle Europska unija koja proizvodi 66% šećera i šećerne repe, e, što se tiče njene proizvodnje šećera i šećerne repe, to je dakle samo 500 tisuća tona šećera, 500 tisuća tona, dakle samo 0,3% svjetske proizvodnje šećera i šećerne svjetske. Zašto vam dajem te brojke? Zato kako bih vam pokazao da sa 0,03% ukupne svjetske proizvodnje, nismo u mogućnosti destabilizirati europsko tržište, niti svjetsko tržište. A ipak, a i vi ste na to podsjetili, i nas uvukli u reformu koja je pokrenuta 2005. godine i koja je nedavno završila. Dobro, ne radi se o tome da sada promijenimo prošlost, radi se o tome da vidimo u ovim zadanim uvjetima kako možemo napredovati. A što se toga tiče, imam zapravo dva niza pitanja koje vam htio postaviti. Prvi dio se tiče posljednjih šećera koje proizvodimo, a koji su u konkurenciji sa šećerom kojeg proizvodi određen broj država koje imaju trgovinske sporazume sa Europskom unijom. I što se toga tiče, dopustite mi, mislim ako imam dovoljno vremena, da vam isto tako dam e, neke brojke. Što se tiče posebnih šećera, tržište predstavlja 250 e, tisuća tona, dakle samo 1,5% e, europskog tržišta šećera, a kao što znate, to tržište je jako otvoreno trećim državama. Imamo 50% uvoza iz zemalja AKP-a i najslabije razvijenih zemalja koje se slobodno uvoze bez ikakvih carinskih e, pristobi ili kvota. Ta konkurencija je vrlo jaka, sve jača i jača, a Europska unija zapravo samo stalno potpisuje nove trgovinske sporazume. Neki su već otpisani, kao što se rekli, o drugima se pregovara. I to sa državama gdje je cijena proizvodnje iznimno niska i s kojima je stoga, što se nas tiče, vrlo teško e, biti konkurentnima, e, dakle kad, ako želimo da to bude lojalna konkurencija. I to je problem za proizvodnju šećera iz šećerne trske e, unutar Europske unije, a na najudaljenijim regijama Europske unije i na otocima. To je moja zabrinutost i ja sam htio podijeliti tu potrebu s vama. Dakle, ta stvarna potreba kako biti posebni šećeri bili isključeni iz budućih sporazuma o slobodnoj trgovini ili iz nekih izuzeća, pritom mislim na sporazume o slobodnoj trgovini s Vjetnamom, s Tajlandom, sa Indijom i dakle ima ih mnogo, ne mogu ih sve ovom prilikom spomenuti. Ali isto tako znam da je Europska komisija dosta neprijateljski nastojena da se unese neko opće izuzeće što se tiče takvih sporazuma o slobodnoj trgovini. I stoga, mislim o tome ćete raspravljati na sastancima stručne skupine, možda možemo izraditi neke e, prijedloge za stručnjake, primjerice zašto ne bi predložili da se u svim sporazumima o slobodnoj trgovini razlikuju ti posebni šećeri od drugih vrsta šećera, kao što to e, dopušta već e, naša carinska nomenklatura. Mislim da postoji nekoliko rješenja o kojima možemo razmisliti, a zatim isto tako e, jedno drugo razmišljanje da se na primjer uzme u obzir da se ukupna količina uvoza za kvot za takve posebne šećere da se tu ne radi o samo 1,5% koncesija koje se daju za takav šećer, što znači da kada komisija pregovara o koncesiji od 10 tisuća tona što se tiče posebnih šećera, onda bi samo trebali imati, imati um, određen, određen broj te svote, dakle otprilike 5 tona otprilike 100 do 150 e, tona, dakle e, kada se radi od tih, e, od tih 10 tisuća. Mislim da je to neko rješenje zato što će inače biti vrlo teško za naše regije ova proizvodnja šećera i šećerne trske. To je sektor u koji je Europska unija uložila mm, milijune i milijune eura godinama. To je sektor gdje imamo 20 do 30 tisuća ljudi koji izravno ovise o toj proizvodnji, to je prvi resurs izvoza za našu zemlju i zbog toga bi se našli u jednom vrlo nezgodnom i nesigurnom položaju. A što se tiče e, sirovog rafiniranog šećera, kada završimo sa kvotama, možda bi vaša glavna uprava Agri i općenito Europska komisija trebala razmisliti o mjerama koje bi mogle biti sukladne sa reformom, a koje bi nam ipak pomogle da ublažimo te posljedice na uzgajivače. Hvala. I dakle očekujem odgovor od komisije. Hvala. bi se povali duše. Volio bih. Na sada Dakle, zamolio bih vas zapravo vrlo ljubazno dan ne govorite duže nego što je to i komisija činila, ako se to bude događalo, zaista nećemo imati vremena. Mi... Pokušat ću biti kratka, gospodine predsjedavajući, ali moramo ipak priznati da je toliko e, rijetko činjenica da događam, da razgovaramo o šećeru na našim sastancima i to na čitavom teritoriju Europske unije. Mislim ipak bismo mogli tome posvetiti određeno vrijeme. Ja bih htio govoriti o šeću na i kao prvo bih zahvalio predstavniku komisije na njenom, njegovom izlaganju koje je bilo dosta jasno. Kada je parlament e, pregovarao o reformi e, ZPP-a mi smo morali prihvatiti volju e, vijeća i komisije da se deregulira tržište, da se izađe iz onog sustava koje je vrlo dugo postojalo i to nakon 2017. godine, ali nismo očekivali da će ti uvjeti postati ovakve kakve su sada i e, da će doći do ovakvog e, do ovakve manje proizvodnje. Dakle, na neki način je taj sustav sada kao da već nema kvota, još uvijek zapravo promjenjujemo kvote. Govorili smo o ovih 19,4 eh, milijune tona proizvodnje u 2014. godini, ali tu nismo govorili o količini šećera kojeg smo, kojeg smo uvezli. Da imamo neke konvencije, međunarodne sporazume, što znači da se rafinirani ili sirovi šećer uvozi na području Europske unije, a ipak nismo li možda malo previše uvezli, malo previše nego što smo bili obezani prema našim eh, potpisnim sporazumima. To je prvo pitanje koje sam htio postaviti. Drugo pitanje koje sam htio postaviti tiče se stanju u pregovarama u, o eh, određenom, određenim kvotama. Tu sam čuo da neki dionici pokušavaju glavnu upravu za tržišno natjecanje uvesti kako bi se primijenio članak 101 e, ugovora i to e, na vrlo striktan način. Što se tiče pred kvota, to je nešto smo htjeli upisati u ZPP i htjeli smo to upisati u one specifične mjere vezane uz postizanje konkurentnosti mislim da treba reći da će Europski parlament posebno pripaziti da se taj politički sporazum koji je potpisan tijekom e, pregovaranja o reformi ZPP-a, da, da ćemo tražiti da ga svi, sve strane poštuju i ako to ne budemo mogli postići na politički način, onda ćemo to pokušati na drugačiji način ostvariti pri Europskoj komisiji Prošli tjedan u Strasburu je povjerenik koji je zadužen za ovo pitanje, za pitanje tržišnog natjecanja. E, on je pokazao određeno uviđanje prema našom stavu. Hvala lijepa. Gospodin Rebeka. U ovom trenutku je jasno da mi zahvaljujemo komisiji na ovom detaljnom izlaganju koje su nam dali, također na statistikama koje su nam e, ovdje iznijeli. No, moram vam reći da ova e, industrija je očito postala previše konkurentna i zbog toga smo sada počeli vidjeti, vidimo kako se kupe zaposlenje, kako se zatvaraju sve više tvornica. Zaposlenje u tom sektoru e, Riječ je o više od 180 tisuća osoba, a znamo da je od početka reforme je izgubljeno više od 100 tvornica i više od 20 tisuća radnih mjesta. Ideja zapravo e, e, je ta da kada se 2017. ukinu kvote da će Europa imati jedno od najliberalnijih tržišta šećera u svijetu. E, znate da i Indija, Brazil i Tajland i neke druge zemlje zapravo podržavaju takvu proizvodnju. I sada nas zanima koje instrumente za zaštitu proizvođača industrije šećera mi ćemo imati nakon 2017. Koje instrumente je komisija komisija zapravo pripremila za taj trenutak. Također u posljednje dvije godine kada govorimo o komercijalizaciji o tom režimu kvota 312 milijuna eura je došlo upravo iz e, od stopa poreza na proizvodnju šećera. Možda se taj novac mogao iskoristiti kako bismo se razriješili tu krizu na tržištu kako bismo utjecali na negubitak izravnih i neizravnih zaposlenja u tom sektoru. Kao što znate, ovaj sektor proizvodnje šećera, o tome se raspravljalo i na vijeću ministra 26.1 i e, oni su na tom sastanku pokušali utvrditi potrebne mjere da se ublaže učinci krize. Ja bih sada imao jedan e, prijedlog koji se tiče sljedećeg sastanka. E, ovdje govorimo o sastanku sa stručnjacima koje je komisija predložila. Dakle, imam zapravo dva prijedloga. Bitno je da i e, države članice sudjeluju također i u tim pregovorima i u tim sastanku. Dakle, ovdje ne govorim samo o sudjelovanju službenika, nego govorim o političkoj strategiji, a drugi prijedlog je taj. Zar vi ne mislite da bi bilo dobro da tamo e, sudjeluju i dionici iz tog sektora kako bi oni surađivali sa stručnjacima? E, sve te zainteresirane strane sektora proizvodnje šećera imaju iste instrumente kao i vi i na jednak način mogu sagledati krizu u kojoj se nalazimo. Oni problemu pristupaju iz perspektive e, uzimanja ili davanja novih radnih mjesta i zato moramo uzeti u obzir sudjelovanje zainteresiranih strana u tim raspravama. A sada ću vam još reći nešto što se tiče same Rumunjske. Mi ćemo u Rumunjske morati zatvoriti četiri tvornice šećera ako se takva situacija nastavi i morat ćemo početi uvoziti šećer iz drugih zemalja. To je nedopustivo jer mi već imamo infrastrukturu i zašto bismo morali okretati se prema uvozu kada možemo lako sami proizvoditi šećer? Što da napravimo sada? Da li da zatvorimo te tvornice, da li da e, otpustimo ljude u tom sektoru? I s druge strane, E, kada, e, e, od druge strane, znači, cilj je da stvorimo nova radna mjesta. Kako to mislite usladiti? Mene zanima koji je stav komisije i s nestrpljenjem očekujem vaš odgovor. na ali šećer tako i tako nije dobar za vaše zdravlje. Nemojmo to zaboraviti. Chairman, you haven't called my... Uh, Vin, Niste moje ime pročitali, gospodine predsjedavajući, jer je tajništvo pokazalo na mene, smijem li ja govoriti? Naravno, kolega Agnju, izvolite. I ja sam u Velikoj Britaniji zapravo farmer koji uzgaja šećernu repicu, ali nisam sad zato uzeo riječ, ne želim o tome govoriti. Mi svi koji uzgajamo šećernu repicu u Velikoj Britaniji čekamo na nam dođe od britanskog šećera, dakle to je jedan monopolist, naša udruga velika za rafiniranje e, proizvodnje i poslije prodaju šećer, da nam dođu ponude za otkup naše šećerne repice. Međutim, i mi naravno čekamo dobru ponudu kako bi mogli neki profit zaraditi, međutim, e, naš cijene su vrlo, vrlo niske, a problem je naravno što se i sva roba koja iz toga posljedično se proizvodi i sve su nus proizvodi su isto po vrlo niskim cijenama. E sad, s obzirom da British Sugar, odnosno britanski šećer, koji ima monopolnu poziciju na tržištu našem, smatramo da će se oni morat vrlo odgovorno ponašati i da će naći tu neki put. Sad glede ovog što je rekla komisija i koja je govorio o milijoni pol tona koji se prenose zato što to sad trenutno na skladištu i nije se uspjelo prodati zbog niskih cijena. Mislim da to e, moram se tu složiti s njim koliko god to bilo zvučalo zapravo nerazumno što se događa. Jer s jedne strane se čini da imamo jedan višak šećera koji stoji na skladištima, a s druge strane se boje i otvorit će još više uvoz različitih šećera iz trećeg svijeta jer mislim da ga neće biti dovoljno. Mislim, nek se to malo pojasni. Iako se ja načelno s njim slažem. A zatim problemi u šećernoj industriji, mi znamo da će sa tim niskim cijenama doći do problema. I sad ne znam šta je predsjednik, e, predstavnik komisije razmišljao recimo o Finskoj i njihovim problemima, kako će oni u ovoj krizi sa šećerom dalje prolaziti. Onda govorili ste da će doći do krize nakon 2017. kad se ukine sustav kvota. To bi moglo doći do problema stanovitih. Ali, kad bi mogli koristiti sva tržišta još i dobro, međutim na nesreću. Parlament i komisija su nam to učinili puno teže. Mislim da je to uglavnom bilo sa MIFID pravilima, MIFID direktivama koje će nam to otežati. A sada bi nam bilo jako dobro da imamo ulazi, izlazi, mogućnost da na svim tržištima djelujemo. Međutim, meni se to uopće ne dopada kad nam takve pravila nameću, međutim imaju s druge strane jako dobre usluge koje nam nude pa ih to malo abolira kao recimo observatori za recimo cijene u mlječnom sektoru i generalno svim sektorima poljoprivrede tako da bi lakše znali gdje smo kod toga kod otkupnih cijena kako se kreću trendovi i ostalo. morala sam to samo još e, spomenuti jer naravno bez, nakon 2017. se nadamo jednom potpuno transparentnom tržištu i jednom novom i drugčijem tržištu šećera. Ne takvom kako je sad, to je dakle da se samo direktno koristi za hranu šećer, nego i tržište u kojem ćemo uzeti u obzir i kod promatranja cijena i sve indirektna korištenja šećera i nus proizvoda šećera. A zatim sad smo počeli govoriti o šećernoj trsci u Velikoj Britaniji smo i prije pristupanja Europskoj uniji iz naše Commonwealtha i iz ostalih dijelova svijeta, pogotovo iz zemalja Commonwealtha, uvozili velike količine šećera od e, šećerne trske. Međutim, mi znamo da e, se kod toj proizvode pitanje do koje mjere se može doći do neograničenih količina sirovine za proizvodnju, što je kod šećerne repice bilo uvijek e, teže nego kod samog šećerne trske. Mislim da to isto nisu uzeli u obzir. I na kraju, pitanje zdravlja. Vrlo je zanimljivo što se sad upravo vodi jedna kampanja protiv šećera u kojoj se posebno pojašnjava koliko je nezdravo. A s druge strane nam kažu trebamo jesti više čokolade kako bi zaštitili srce i zdravlje, a še čokolada je kao što znamo prepuna šećera. Pa možda da nam komisija objasni koja bi onda bila ta opcija zapravo zdrava, da jedemo šećer ili ga ne jedemo, odnosno što je tu u čokoladi. Hvala gospodin Basal. Gospodine predsjedavajući, hvala vam. Najveći problem za ovaj sektor je naravno ukidanje kvota e, za šećer i za izoglukozu nakon 2017. godine, što znači da ćemo imati Um, još veću konkurenciju, a još manji, manje cijene. Mislim da će e, se države članice zapravo e, boriti oko, kao konkurencija, ali isto tako ćemo se morati boriti s konkurencijom na svjetskom tržištu. Prije svega što se tiče sporazuma TTIP-a i uh, p-a e, Sjednih američkih država, mislim da će to biti vrlo opterećavajuće za naše proizvođače. Naš sektor jako isto tako ovisi o odlukama Sjednih američkih država i Brazila po pitanju proizvodnje biogoriva. Dodaću da je Francuska jedina zemlja država članica Europske unije koja proizvodi šećernu trsku i šećer iz šećerne što je najvažniji resurs za Martinique, Guadalupe i Reunion, za tri e, najperifernije regije i mi želimo zadržati tu proizvodnju. Već je rečeno da im je potrebna zaštita i mislim da je to doista potrebno. Isto tako je potrebno da Europska unija smanjuje koncesije u svojim pregovorima kako ne bi destabilizirala tržište i e, naravno ja isto tako branim prije svega interese francuske poljoprivrede i ja mislim da Francuska mora nastaviti sa diversifikacijom svoje proizvodnje, sa razvojem e, primjerice etanola i kao što znate mi smo već dosta uložili u to područje. Hvala. Gospodin Jar. Hvala lijepo predsjedavajući. Dakle, mislimo da smo ovaj cijeli režim na još dvije godine pre produžili sa kvotama, tako bi dali sudionicima mogućnost da se bolje opreme za svjetsku konkurenciju i da budu ono na tržištu konkurentni. Komisija je onda, koliko sam shvatio, objavila jednu dobru vijest, jer kazavši da je naš sektor šećerne industrije zaista posto konkurentniji. A kad, o tom, jako, kad oni to kažu, možda i sami ne vjeruju još koliko smo jake i boje se da nakon što se ovaj cijeli režim sa kvotama bude ukinuo, da će svjesno zapravo do, doći i nastati jedna faza niskih cijena na svjetskom tržištu u kojoj oni neće moći opstati. Možda se toga boje. Sad moje pitanje, od kad je, šta misli komisija, da li se ovoj situaciji da se Brazil recimo svjesno priprema za tu fazu nakon 2017. da onda se sa vrlo niskim cijenama umješa nakon ukidanja kvota i kompletno poremeti situaciju s cijenama u Europi, cijenama šećera. Da pitamo da li komisija šta misli, da li će se to moći podnijeti i da li smo mi sa cijenom proizvodnje šećera doista dostigli cijene svjetskog tržišta. Da li smo tu dovoljno konkurentni jer ja tu imam svojih velikih sumnje. Da, hvala. Mislim da nemamo za sada drugih doprinosa i ni pitanja ni komentara u našoj diskusiji, ali možda se neki od vas sjećaju još e, naših rasprava o reformi tržišta šećera. Mislim da bi bilo prilično zanimljivo kad bi se mogli vratiti u te godine i vratiti se tim dokumentima. Malo se prisjetiti, ali ako se baš ne sjećamo, onda... Mm, Moram vam reći da se proizvođači i uzgajivači šećernih repice sigurno toga sjećaju i stalno postavljaju ista pitanje. Šta se to ponavlja u povijesti? Gdje smo mi počinili greške u svojoj reformi? Mislim da je dijalog sa našim proizvođačima, uzgajivačima šećerne repice vjerojatno nešto što nismo dovoljno dobro odradili to jednostavno je nešto što nedostaje. A sad bih zamolio predstavnika Europske komisije da se izjasni i da nam eh, da odgovore na sva pitanja koje ovdje su iznesena. Hvala vam gospodine predsjedavajući. To će mi pružiti priliku da možda preciziram još pojedinu stvar. Kao prvo, što se tiče trenutne situacije, koja nije pred, bila predviđena i koja je zapravo rezultirala iz e, velike anticipacije tog šećera koji, će, koji je izvan kvote i koji će biti prenesen u iduću godinu kao šećer unutar kvote, do, to je dakle dovelo do pada cijena e, povijesnih gledanog bez presedana. Ali ne smijemo zaboraviti da smo godinu, još godinu prije, još onu godinu prije, pa još onu godinu prije imali izvrsne godine sa cijenom šećera od više od 700 eura po toni. Dakle, tako je uvijek u poljoprivredi. Možemo imati e, niz e, nekoliko dobrih godina i zatim lošu godinu, a zatim opet bolju godinu, manje bolju godinu i tako dalje. Takva je poljoprivreda i takva je situacija za sve sektore proizvodnje. I stoga vas pozivam da, ne, da se ne utopite u pesimizmu, zato što je ova loša godina usjedila nakon tri e, dobre godine, a od toga su dvije bile iznimno dobre godine. Naravno da je teško reagirati na trenutnu situaciju, zato što instrumenti koji nam stoje na raspolaganju nisu prikladni za reakciju, primjerice privatno skladištenje, uvjeti koji su određeni u regulativi nisu takvi da možemo tu nešto napraviti. Ograničiti e, uvoze primjerice, da, ali cijena na tržištu Europske unije je ta koja obeshrabljuje e, uvoze. Da, govorim gospodinu Dantanu, naši su uvozi mnogo slabiji od, od prošle godine i od pretprošle godine, primjerice. Kada se radi o uvozu iz najsiromašnijih zemalja, iz zemalja AKP-a, vidimo da je došlo pada od 200 e, tisuća tona. Dakle, godina još nije ni završila, već imamo manjak od 200 tisuća tona. Zatim što se tiče kvota, takozvanih XL kvota, to imamo nula, a trebali bismo imati 650 tisuća tona. Dakle, imamo 650 tisuća tona koje nismo uvezli u Europsku uniju, koji nisu ušli kroz uvoz u Europsku uniju i stoga imamo značajno smanjenje u našem uvozu. I to je u potpunosti logično, zato što cijene nisu profitabilne i zbog toga se e, ti uvozi ne događaju. Zatim isto tako što se tiče proizvodnje pristojbe, ali ta pristojba se ubacuje u proračun. To se već iskoristilo i tu se ne može govoriti o bilo kakvoj zalihi koju možemo koristiti, ne. Ako, se daju, ako će se dati sada resursi sektoru šećera, onda to znači da ćemo ravnomjerno moć, morati oduzeti ta ista sredstva iz drugih sektora. I još jednom ponavljam, nemamo pravnu osnovu kako bismo napravili takve promjene. Zatim isto tako čuo sam da je neko predirao za proizvodnju e, što se tiče naših najudaljenijih regija. Ta situacija na koju ste nas podsjetili je dobro poznata u službama Europske komisije i mi doista jako na to pazimo što se tiče tih proizvodnji koji su zapravo niše, e, tome se posvećuje posebna pažnja tijekom e, pregovaranja o bilateralnim e, sporazumima i mi ih želimo naprosto isključiti iz pregovora. Što se tiče zatim još jednog drugog važnog aspekta, budući da taj aspekt predstavlja sam e, temelj zajedničke organizacije tržišta nakon 2014. godine, dakle što se tiče e, kolektivnog e, pregovaranja, ojačanja nekih dijelova proizvodnje, ne šećera, ne, već za druge kulture, da se pojača položaj proizvođača u tom sektoru. Tu mogu reći da je s naše strane jasno da se tu radi o poljoprivrednom pravu. Radi se o tome i zbog toga bi, ako treba doći do tumačenja te politike, ona trebala biti tumačena od strane Europske komisije i od strane e, službi koji se bave tom politikom unutar Europske komisije. Naravno, znate jednako dobro kao ja da je e, Europski sud pravda onaj koji tumači pravo, ali mislim da ako bi ovdje trebalo doći do tumačenja, onda treba e, te poljoprivredne propise protumačiti u tim službama. Ali znam što se tiče konkurencije i zakona tržišnog natjecanja, mi znamo da se taj zakon svugdje i stalno primjenjuje i možda bi bilo dobro vidjeti kako se ti e, propisi zapravo točno primjenjuju. Općenito rečeno što se tiče bilateralnih sporazuma, bilo da se radi o TTIP-u ili o drugim sporazumima, mi smatramo da je sektor šećera osjetljiv sektor i da zbog toga moramo poduzeti sve mjere kako bismo vodili računa o tom osjetljivom karakteru tog sektora, prije svega kada se radi o tome da ćemo pregovarati sa državama koje imaju jako razvijenu politiku um, zaštite ili poticanja sektora šećera. Tu je s naše strane jasno da je jedna tona koja je subvencionirana na ovaj ili onaj način u drugačijem položaju od jedne tone šećera koja nije, koja nije subvencionirana i mislim da će to biti jasno naznačeno i da će se to jasno spomenuti tijekom tih pregovora. Dakle, ja nisam jako zabrinut. Ja nisam niti jako zabrinut što se tiče onoga što smo rekli o tim državama koje daju subvencije ili jako štite svoju sektor. Mislim, recimo neko je spomenuo Indiju, ali mislim Indija je u potpuno katastrofalnom stanju što se tiče uzgajivača e, šećine trske. Njih se ne plaća. Postoje milijardi, milijardi e, eura koji trebaju biti isplaćeni tim proizvođačima šećerne trske. I stoga ja ne očekujem da će oni jako proširiti svoju proizvodnju, budući da ih, da, da ih se ne plaća. Te zemlje imaju svoje vlastite probleme, koji ih možda potiče na to da razviju neke politike koje zapravo nisu one koje bismo mi htjeli imati koje nisu niti sukladne sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, ali e, zapravo e, posljedice zbog e, koje bi mogle proizvesti svih tih politika nisu toliko važne zato što to neće dovesti do ovakvih velikih posljedica globalno gledano. Što se tiče konkurentnosti tog sektora, za Europsku uniju. Tu imamo tri elementa. Kao prvo, e, koliko će uzgavači šećerne repe dobiti svoje proizvodnje, koliko će učinkovito proizvoditi. Imamo sve više šećera, sve više šećerne repe na sve manje zemlje ili na jednakoj površini. Dakle, imamo e, tu dodanu vrijednost e, koju dobro znaju uzgajivači šećerne repe. Govorio sam i o restrukturiranju koje je ovaj sektor prošao, koji je vrlo značajan, o ulaganjima, o povećanju u proizvodnji koje je toga uslijedilo, o razdoblju prerade. To je vrlo značajno kada se radi o razdobljima u kojima se kada se radi o sezoni koja se sve više produljuje. Imamo i nove kapacitete, kapacitete koji su veoma moderni, koji su učinkoviti, koji se nalaze na perifernim dijelovima Europske unije, tamo gdje nema šećene repe i e, tu naravno imamo u potpunosti gospodarski razlog i obrazloženje za to. To je vezano uz ulaganja kako bi oni mogli održati svoju konkurentnost naspram drugih država. Spomenuli smo Brazil. Naravno, Brazil je mm, najvažniji dionik e, u ovom smislu, ali što može napraviti Brazil? Valuta Brazila sve više opada i to na kontinuiran način već u posljednje dvije godine, možda čak i dulje. Dakle, e, taj rad cijena, se događa. Što se tiče isto tako i konkurentnosti tog sektora, konkurentnost ovisi i o vrijednosti eura. A trenutna vrijednost eura dodaje još jednu dodatnu konkurentnost sektoru šećera. Dokaz za to je to što smo u postotku u vrlo značajnom postotku povećali naš izvoz šećera koji je obuhvaćen kvotom, dakle koji je obuhvaćen garantiranom cijenom i koji se nalazi unutar sustava kvote. To sve pokazuje da postoji konkurentnost u našem sektoru, da se ta konkurentnost poboljšala i ja sam uvjeren da će ta dodatna produktivnost, e, da se ona neće zaustaviti samo na tome dodatna produktivnost u e, proizvodnji šećerne repe se neće zaustaviti. Imamo istraživanja e, po tom pitanju, imamo ulaganja. Zatim isto tako e, možemo reći da će se slično dogoditi i na području prerade. I tu postoji istraživanja i tu se ostvaruju rezultati i ja ne mislim da će se to sve zaustaviti. Ostaje još jedan zadnji element koji nije povoljan, kojeg nisam još do sada spomenuo. Tu se radi o etanolu, bioetanolu. Bioetanolu e, bioetanol za sad e, se ne potiče zato što su cijene fosilnih goriva niske, naspram onoga što smo poznali prije i zbog toga se ne potiče proizvodnja bioetanola, a isto tako bioetanol u velikoj mjeri ovisi o regulativi u smislu hoće li se to gorivo uključiti e, u e, ostale vrste goriva i tu imamo još e, dakle te neke negativne aspekte za taj sektor. Gospodine predsjedavajući, kao zaključak nemojmo izgubiti iz vida da je ova godina bila teška godina, ali da ona slijedi nakon doista dobrih godina, da će proizvođači povećati svoju produktivnost, da će i e, industrijski dionici mm, se poboljšati i stoga mislim da se ne moramo pribojavati što se tiče industrije rafinirana šećera koji će bez sanjskih pristupi i bez kvote imati pristup šećeru, sirovom šećeru iz najsiromašnijih zemalja i zemalja AKP-a i to pomoću modernih alata, dakle pomoću e, velo Eh, učinkovitih alata i zbog toga će taj sektor u svojoj cijelosti, po mom mišljenju, moći iskoristiti sav potencijal koji će mu svjetsko tržište ponuditi u budućnosti, a svakako od 2017. godine kada će taj eh, kontingent eh, naših uvoza biti ukinut. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Bardzo dziękuję. Hvala lijepo. Mi sada zatvaramo ovu točku dnevnog reda. Zaključujemo je. Ne znam da li je se zapravo moje spoznaje, da su se moje spoznaje o šećeru još produbile, ali vidjet ćemo. Nadajmo se svakom slučaju da ćemo imati bolja vremena u budućnosti. A sada prelazimo na točku 15 dnevnog reda. Dakle, zapravo prelazimo na sastanak u srpnju. Zapravo sam vas htio zamoliti da odobrite i usvojite sve što je dogovoreno koordinatora već ste dobili sve u elektronskom obliku i koliko sam vidio niste imali nikakvih komentara ni prigovora, prema tome to se može smatrati usvojenim. A toč, prije nego što završimo naš današnji sastanak po točkom razno, bih samo dao jednu objavu. Riječ je Riječ je dakle o direktivi 76 kroz 621 koja se odnosi na eruka kiselinu u uljima i mastima, kao i na uredbu broj 320 iz 2006 koja govori o restrukturiranju šećerne industrije. Dakle, na sastanku 5. svibnja koordinatori su odlučili da se ta preporuka e, komisije treba usvojiti bez ikakvih amandmana ili izmjena u skladu sa pojednostavljenom procedurom pravila 50. I mene su zamolili da prezentiram izvješće kojim se potvrđuje ta, e, taj prijedlog. Ja zbog toga ću u srpnju prezentirati to izvješće na našem sastanku u srpnju. A ovo je inače dobra vijest jer to će biti zadnji naš sastanak prije e, ljetnog e, raspusta, ljetne stanke parlamenta 15. i 16. srpnja u Briselu. Time bismo došli do zadnje točke. Ako nemate ništa više dodati po točkom razno, ja bih volio zaključiti današnju sjednicu. Hvala vam na vašoj pozornosti i do sljedećeg viđenja.